Bon, collègues, nous allons commencer kolege, počnemo s radom. Dakle, nakon sastanka koordinatora počnemo sastanak odbora za ribarstvo. Želim vas obavijestiti najprije da... Najprije vas molim da usvojimo dnevni red, ali želim vam e, objasniti da na temelju zahtjeva izvjestiteljica gospođe Tomašić i gospođe Engstrom e, glasanje o dva, dvije točke, e, dakle točka šesta E, i točka sedma će biti odgođeni glasanje o tome. I želim vam napomenuti čak, iako je gospođa Tomašić ovdje nazočna, dakle da je gospođa Engstrom e, rodila divnog dječaka. Dakle, rodila je i svi joj čestitamo na tome. Donc, euh, on, Dakle, naravno, ćemo joj i kad nam se ponovno pridruži na sastanku odbora u siječnju. Sve dobro i mama i beba su dobro. Zatim, na temelju zahtjeva gospođe Toma, točka 9. premješta se nakon točke 11. Ima li prigovora o promjenama dnevnog reda? Nema. Dobro, dakle, smatram usvojenim dnevni red. Imam jednu obavijest, kratku obavijest, prije nego što pređemo na glasanje. sud je donio odluku o e, uh, 1944 i 1943 2012. upravljanje bakalarom. 19. E, prosinca je komisija donijela odluku ignorirajući naš stav i e, opći pravni su, pravno načelo na kojem počiva naš rad, a to je suodlučivanje, dakle sud je odlučio poništiti tu odluku. Želim čestitati pravnoj službi koja je tako dobro radila kako bi se e, izvojevala ova pobjeda. Već sam im čestitao na sasvam koordinatora, ne znam gdje je Ernesto. Dakle, u svakom slučaju želim vam čestitati. Posjećam da smo već e, e, podsjetili na naše ovlasti glede venezuelanske nekih brodova koji su ribarili u e, vodama e, Gvajane. Dakle, ovo je druga pravna pobjeda kojom podsjećamo na ravnotežu koja se mora ispoštovati, podsjećamo i na ovlasti jednih i drugih e, institucija koje, su, koje smo dobili na temelju ugovora iz Lisabona. Dakle, ovo je već druga pravna presuda, odluka i mislim da stvari jasne, uloga parlamenta je jasna u provedbi zajedničke ribarstvene politike i višegodišnji planovi moraju biti usvojeni na temelju suodlučivanja. Eto, to je ono što sam htio reći, dragi kolege, na samom početku. A sada, ako se slažete i ukoliko pronađem odgovarajući papir, gdje su moji glasački popisi? A, da, zaboravih. Dakle, prije nego pređemo na glasanje, prijedlog e, zapisnika 9.10. E, studenog 2015 imali prigovor, primjedbi? Nema. Dakle, smatramo zapisnik usvojenim. Prelazimo dakle na glasanje. Imamo jedno, samo jedno glasanje za danas. Tu se radi o e, izvješću Gabriela Mata o plaoperanoj tuni. Ako se slažete, ekrani nisu uključeni, je li to normalno? Ne radi dobro, nemamo ekrana onda ćete mi vjerovati na riječ. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 7. i 46. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 49. Otpada. 48. Otvaram glasanje. Ispričavam se, amandman 8. Evo, dodajem broj. Dakle, amandman 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 50. Otvaram glasanje. Zatvaram Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 52. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim kompromis prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo onda odmah na amandman deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 57. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10. i 60. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 61. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 65. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 20, 66 i 67 identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 21. i 68. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman blok od 22. 69. 24. 72. 25. 74. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 29. Otvaram glasanje. 23. ispričavam se. Ne vidim dobro očito. Zatvaram glasanje, usvaja se. Amandman 70. je lingvistički amandman, ne glasa se o njemu. Amandman 71. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 73. otvara se. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 75. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 28. i 76. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 29. i 77. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 78. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 79. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 80. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se aneksi amandmani 31. i 81. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 33. 82. 83. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Urne izjave. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 38. Ne. Amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman peti, 39. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman šesti, otvoram glasanje, zatvoram glasanje. Usvaja se amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Poslovno nam je glasati o, zakonodavnom, o izmijenjenom zakonodavnom prijedlogu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, zakonodavni prijedlog. Ukupni zakonodavni prijedlog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zakonodavna uredba je usvojena 17 za, jedan protiv i dva suzdržana. Hvala kolege. A sada prelazimo Prelazimo na točku šestu dnevnog reda. Kolege koje žele izaći nek to naprave sada. Ovdje se radi o Ispričavam se. Prelazimo sada. Dakle, kao prvo želim pozdraviti. Dobro. Sačekat ću malo. Ça y est, mes chers collègues, les mouvements sont... Clara Aguilera nam nešto želi reći, ako se ne varam. Ne? Samo sam željela govoriti s tvojom asistenticom, ne s tobom, predsjedniče. Kao što rekao, dakle, želim pozdraviti Paskala Savurea, direktorom Europske agencije za kontrolu ribarstva u Vigu, koji redovito dolazi predstaviti svoj rad, tako da ćemo imati razmjenu gledišta s njim. Dakle, ponovno ti želim dobrodošlicu. Provedba nove e, ribarstvene politike uveliko je povećala e, obveze kontrole osobito u vezi sa obvezom iskrcavanja i borbe protiv nelegalnog ribarstva. Dakle, kao svake godine, gospodin Savure nas dolazi obavijesti o svojim radovima. Odmah mu predajem riječ jer nam je pripremio PowerPoint e, izlaganje. Dakle, gospodin Savure, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Veliko mi je zadovoljstvo svoj čast govoriti ovdje pred vama, pred zastupnicima Europskom parlamentu koje predstavljaju kako europske građane, tako i su zakonodavca Europske unije, kao što je gospodin predsjednik upravo nas na to podsjetio. Europska agencija za nadzor ribarstva ima za cilj organizirati operativnu koordinaciju aktivnosti kontrole i inspekcije ribarstva koje provode države članice i pomoći im da surađuju kako bi se poštovala pravila i zajedničke ribovne politike kako bi se osigurala njihova primjena koja bi trebala biti učinkovita i uniformna. Imamo tri osi kako bismo ispunili te ciljeve. Imamo e, troškovnu učinkovitost, jednaka prava za sve i pridržavanje propisa. I još imamo i tri dodatna pristupa, to je koordinacije, pravila država članica za kontrolu, harmonizacija i standardizacija te pomoć i stručnost. Kod pomoći se radi ne samo o pomoći državama članicama, već isto tako i Europskoj komisiji. Agencija je od 2008. godine, od 7 mjeseca u Vigu u Španjolskoj imamo proračun od 9, e, nešto milijardi eura. To znači da svaki europski građanin za nas plaća manje od 0,02 centa. Imamo trenutno 52 privremenih e, agenata i 12 kontraktualnih agenata te isto tako upućene nacionalne stručnjake. Imamo 38% žena a od e, AD8 imamo 8% žena naspram 12% za muškarce. Izvršenje proračuna što se tiče obaveza 2015. godine će biti u iznosu od 99,4%, a prošle godine je bilo u iznosu od 99,09%. E, Europski revizorski sud e, nam je izdao pozitivno mišljenje, a Europski parlament je vrlo pozitivno rekao da se dobro izvršila različnica za 2013. godinu za taj proračun i na tome vam zahvaljujem. Naša agencija se pozitivno svača od strane država članica i smatra moju jednim vrstim iskrenog posrednika. Imamo fleksibilnu organizaciju, administrativni troškovi iznose 23% proračuna, što je dosta malo uzevši u obzir veličinu naše organizacije. pravni operativni instrument e, agencije su planovi JDP prema engleskoj kratici, dakle zajednički razvojni planovi, gdje imamo e, program, specifični program za kontrolu inspekciju koju zađuje komisiju, komisija i imamo i e, koordinaciju aktivnosti država članica i pomoć. Prije svega radi se o tome da odužujemo sredstva, da planiramo, da razmjenjujemo i raspodjeljujemo zadaće, da imamo strategiju za upravljanje rizikom i analiziju rezultata. Što se tiče zajedničkih razvojnih planova koji su trenutno u tijeku, e, rekao bih da o tome Europska komisija odlučuje u okviru od članka 95. Petog, vezano uz Baltičko more imamo tu e, bakalar i losos što se tiče Sjevernog mora i dio zapadnih voda, tu imamo Makalat, list i verak, a sada i skušu i haringu u Sjevernom moru. Što se tiče Sredozemnog mora i e, Istočnog Atlantskog oceana, agencija ima mandat za koordinaciju kontrolnih aktivnosti država članica za plavoperenu tunu i za sabljarku, a isto tako imamo na e, Jadranskom moru jedan mandat vezan uz male pelagijske vrste. Agencija također koordinira aktivnosti Europske unije u regionalnim ribarskim organizacijama, prije svega u NAF-u i NEAF-ku, a isto tako sudjelujemo i u zapadnim vodama za koordinaciju aktivnosti kontrola država članica vezano uz ribarstvo malih pelagijskih vrsta. Ovo je prikaz zemljopisnog raspodjele zone u kojima je naša agencija aktivna. Također smo e, i na Crnom moru prisutni i tu pružamo pomoć Rumunskoj i Bugarskoj. Što se tiče izvršenja kontrole, i mogućnost utjecaja Ovdje imamo još privremenu brojku, ali u 2015. godine smo imali 15, više od 15 tisuća raznih inspekcija, kako na kopnu, pri iskrcavanju, ali isto tako i pri prijevozu i na nekim prodajnim mjestima. Kao što možete vidjeti, u, u dvijema zonama e, jako vršimo kontrolu, to je Sjeverno more i Baltičko more. Na aritmetički način zapravo u tim zonama provodimo kontrolu jednom godišnje u okviru plana naše agencije, zato što je flota Baltičkog mora otprilike ima 6000 plovila. Na e, zapadnim vodama isto tako vršimo značajne kontrole, na Sredozemnom moru imamo isto tako velik aktivnosti kontrole kada se radi o e, kočaricama od strane kako europskih plovila, tako i plovila iz trećih država. Što se tiče prekršaja, možemo vidjeti da su oni u opadu. Evo ovo je sada kratki isto tako još jednom prikaz. Kao što vidite, broj je u padu od prošle godine, ali još tu imam zadršku zato što te brojke još nisu konačne. Na ovom grafikonu možete vidjeti jedan trend kao što vidite, ovdje imamo jednake informacije kao i prije, ali postoji jedan dugotrajni trend, što znači da se koordiniraju e, višegodišnji planovi za kontrolu, što znači da države članice sada preuzimaju i taj isti pristup, dakle učinkovitost politike Europske unije se može ovdje vidjeti u prošlih pet godina. Isto tako, što se tiče broja kršenja po kontroli, imamo tu jedan e, odnos. Ovo nije uobičajena raspodjela, dakle nije običajna statistička raspodjela, zato što mi ne vršimo inspekciju na proizvoljan način, već na temelju procjene rizika i kako bih vam objasnila taj grafikon, onda moram isto tako reći da treba uzeti u obzir i e, učinak e, kontrole ribarstva. Dakle, naša aktivnost u jednoj zoni ne znači nužno da e, je veća sukladnost na tom području, već možda postoje tu i drugi faktori. Primjerice, može se raditi o tome da imamo bolji pristup sektoru prema poštivanju norm, norma i to je vrlo zapravo pozitivni čimbenik. Koja kršenja smo vidjeli, koja su važnja i koja se redovito javljaju? Najvažnije kršenje propisa je to da se lažiraju e, dokumenti, e, da se ne naznačuju dobre količine ili da se e, količine umanje. možemo reći da je cilj zajedničke ribolovne politike taj da se postigne održivost. I stoga je vrlo važno da izjave o ulovu, da se one ozbiljno izrađuju, zato što to znači da može doći do ponašanja koje nisu u skladu sa ciljevima koje želimo ostvariti u okviru zajedničke ribolovne politike. Što se tiče prekršaja, tu Isto tako se može raditi o tome da se ne poštuju neke norme, prije svega tehničke norme, e, primjerice pri ribarskom alatu ili kod veličine oka, da, zatim e, iskrcavanje na drugim dijelovima zona. Imamo sada obvezu iskrcavanja pa bi to trebalo spriječiti neke prekršaje, primjerice ne bi trebali više naći e, ribe e, u donjim dijelovima broda skrivene. Postoje još uvijek vrste koje nisu obuhvaćene u obavezi iskricavanja i koje će se moći bacati na tegu more. Zatim imamo i ribolov za vrijeme e, razdoblja gdje postoji zabrana. Imali smo 426 e, teških prekršaja, a otprilike pola od njih e, smo uspjeli u potpunosti istražiti u okviru naše, aktivnosti. Isto tako podržavamo Europsku komisiju, sudamo u regionalnim organizacijama prema članku 30 temeljne uredbe o zajedničkoj ribarskoj politici. Dakle, radi se za nas o vrlo važnom načinu e, podržavanja Europske unije u okviru regionalnih organizacija a isto tako su domo i u obuci inspektora, pa čak i iz trećih država, ali isto tako i iz Europske unije. Imamo seminare za e, njihovu obuku ili imamo seminare za razmjenu najboljih praksi. Što se tiče regionalne suradnje unutar Europske unije, kao što znate, 18. članak nove temeljne uredbe je natjerao države članice da e, stvore e, mehanizme za razmjenu informacija, za razmjenu inovacije, za iskustva, prije svega da mogu razmjenjivati i svoju usklađenost prema pravilima za obavezu iskrcavanja. Agencija je stvorila jedan koncept, jedan dogovor, dakle partnerstvo za sukladnost eh, i transparentnost. Tu podržavamo državama koji su članovi tih regionalnih organizacija na različite načine. Imamo forum Baltfish, e, primjerice na Baltičkom moru, tu smo pridonijeli izradi analize rizika, također smo radili na smjernicama za inspekcije i vršenje inspekcije na Baltičkom moru. Baltfish nam služi da imamo izravan kontakt sa udrugama civilnog društva e, i sa industrijom tijekom sastanaka te organizacija Baltfish, dakle savjetodavnog odmora za Baltičko more. Što se tiče Sjevernog mora, tu imamo jedan stari forum, budući da je on stvoren 2005. godine na inicijativu Nizozemske kako bi se primijenio aneks broj 5. To je aneks vezan uz napore na području ribarstva. Danas imamo e, skupinu na visokoj razini i skupinu za vršenje kontrole na tog foruma oni su promijenili malo svoje zadaće, rekao bih, zato što se bave isto tako i pitanjima kontrole, a tražili su od nas da izvršimo analizu rizika o obvezi iskrcavanja, dakle o kontroli obveze iskrcavanja. Što se tiče sjevernih zapadnih e, mora, tu imamo e, skupinu koja je predsjedila Irska, zatim e, su to predsjedništvo preuzeli Nizozemska. Trenutno smo vrlo aktivni i tu smo sudjelovali u dvije inicijative. Jedna inicijativa o analizi rizika, naravno u okviru obveze iskrcavanja, a druga kako bismo izradili niz preporuka za smjernice za inspektore. Što se tiče južnih zapadnih voda, tu radimo, a evo održava se jedan sastanak na tom Madridu, radimo isto tako na analizi rizica Španjolska trenutno predsjeda tim forumom, tu se radi o tome, a što se tiče sredozemlja, radili smo dosta neslužbeno sa skupinom država članica, sa Italijom, Hrvatskom, Slovenijom, kako bismo pripremili obvezu iskrecavanja koja kao što znate vrijedi za male pelagijske vrste od 1.1.2015. godine i na području Jadranskog mora. I na posljedku Crno more tu pružamo podršku Rumunskoj i Bugarskoj. To je podrška pri provođenju zajedničkih e, kontrola, procjene rizika i razmjene informacija. Zašto smo koristili taj koncept e, pakta koji se temelji na članku 15. E, uredbe na koji se temelji agencija, zato što članak 15. ne uredbe od agencije, nego temeljne uredbe, identificira vrste koje su obuhvaćene u obvezi iskrcavanja. Taj popis vrsta nije u potpunosti prenesen u mandat naše agencije. Mi imamo interna pravila za način funkcioniranja naše agencije i na taj način su nas onda države članice izravno zamole za pomoć. I ja bih rekao da je to izuzetno zanimljiva zadaća i mislim da na učinkovit način doprinosimo primjeni obveze iskrcavanja. Što se tiče kontrole, Europska unija je, mislim, dobro pripremljena za to. Naravno, to je postupak koji je trenutno u tijeku, koji će se završiti 2019. godine, ali mislim da već sada u okviru prije svega izvješća koje trebaju izraditi komisije države članice uh, u svibnju 2017. godine obvez iskrcavanja da mislimo da možemo iznijeti vrlo dobre elemente vezano uz to koliko su komisija i agencija sudjelovali u kontroli te nove obveze. Sada bih se vratio na međunarodnu razinu, govorio bih o obveze vezane uz borbu protiv nezakonitog riboliva, ribolova, neprijavljenog i nereguliranog. Agencija ima zbog svoje temene uredbe tu određen mandat, a ali ne možemo imati međunarodne aktivnosti, a da nam za to komisija prethodno ne da svoj pristanak. Tu radimo na vrlo integriran način s komisijom, prije svega kada se radi o eh, odobrenju certifikata ulova eh, i o eh, kontroli ribarstvenih aktivnosti trećih država. I tu su naše službe provjerile 2000 dozvole za ulov iz trećih država za koje nas je komisija zamolila da ih istražimo. Kao što vidite, 2014. godine imali smo e, značajan broj aktivnosti zajedno s Europskom komisijom. Imate tu popis država. 2015. godine imali smo nešto manje aktivnosti zato što je upravni odbor zatražio da, uzevši u obzir naše zadaće, e, prije svega u okviru zajedničke ribarstvene politike, da ograničimo broj misija. Imali smo nekoliko misija za koje smo se fizički morali e, tamo i premjestiti, dakle četiri, Angola, Kapverde, Kenija i Tajvan. A e, mi ćemo i dalje sudjelovati na tim misijama, a da nismo zapravo tamo fizički prisutni. Uzevši u obzir problematiku koja se veže uz ograničenje resursa naše agencije. Glavna uprava Mare je zajedno sa glavnom upravom EFKO razmisla o tome kako se mogu naći dodatna sredstva za agenciju, prije svega što se tiče financiranja od strane glavne uprave DEFCO, U tu svrhu smo imali e, jednu konzultaciju među nasim službama kako bismo imali jedno izuzeće za agenciju i kako bismo dali subvencije e, i zaprimili subvencije od strane glavne uprave DEFCO za našu agenciju, a glavna uprava za proračun je naravno tu e, onaj koji će imati zadnju riječ. Također smo tijekom godine izradili nekoliko vrlo važnih treninga za kontrole. Ne znam hoće li 2015. godine brojke imati e, jednak, jednaku brojku kao i 2014. godine. Dakle, imali smo 593 sudionika. A isto tako smo i radili obuku inspektora iz trećih država. Možete na našim stranicama naći i sve publikacije o tome od strane Europske komisije. U trećem dijelu za 2015. godinu. Tu smo se prije svega bavili sa NNN ribolovom. Imali smo i misije u okviru sporazuma o partnerstvu za održiv ribolov koji su potpisani između Europske i trećih država. Dakle, podržali smo komisiju Gine Bissau, Sao Tome i Principe i Senegalu. A u okviru sporazuma koje bi se mogu staviti između tri glavne glavne uprave, nadamo se da ćemo naći dodatna sredstva kako bi se te misije mogle kako se te misije mogle uključiti i države sa Indijskog oceana, koji su važni dionici, koji su velikog interesa i za Europsku uniju. Također želim e, precizirati da je uredba Omnibus unutar koje Europska unija vrlo važan, Europski parlament vrlo važan dionik kao su zakonodavac i pratitelj provedbe da smo unutar toga imali i specifične obuke za europske inspektore o uredbi Omnibus. Sudjelovali smo na četiri radionice i 76 inspektora smo obučili i to iz 19 država članica. Što se tiče e, upravljanja podacima, mi koristimo podatke iz VMS-a. Trenutno 2015. godine, u ovom razdoblju godine, pred kraj godine smo zaprimili i podijelili prema državama članicama preko 20 milijuna raznih stajališta o VMS-u što se tiče obaveze prijenosa informacija vezano uz uh, elektroničke zapisnike na plovilima. Tu smo zbog sporazuma s državnom članicama morali pratiti veći broj plovila i zaprimili smo oko 3000 a 300 više od 300 tisuća poruka za 1443 plovila i 17 država članica. Također smo izradili jedan sustav s ciljem da se lakše odvija koordinacija država članica. Pokušali smo ograničiti broj sastanaka za koje smo se mi trebali fizički tamo uputiti. To se zove fishnet gdje možemo biti umreženi i imali smo 65 e, sastanaka preko videokonferencija. Nismo morali dakle tamo otputovati i na taj način smo mogli uštedjeti u našem proračunu, ali to je bila ušteda i za države članice. Mogli smo izmijeniti operativne dokumente. Imalo, imamo oko 3500 trenutno dokumenata što naravno olakšava vršne koordinacije u realnom vremenu. Također bih htio naglasiti činjenicu da je naša agencija naravno odmah poduzela odgovarajuće mjere kako bi se uključila u dvije nedavne inicijative. Kao prvo pilot projekt o načinu funkcioniranja. je crois savoir que la DG Marais sera euh, le, leader de ce projet, sera le, projet de manager.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 već počeli raditi na jednom neslužbenom dokumentu kojeg je 17. rujna Europska komisija poslala vezano uz e, jedno već prethodno uspostavljanje kapaciteta obalne straže, dakle glavno uprava Home, Mobi, Mare. Zatim imamo i sustav Marsur gdje radimo sa novim tehnologijama, dosta novima poput dronova, imamo i razmjenu informacija i u okviru misija koje provodi Frontex i u okviru letjelica kojom upravlja Frontex. Ako hoćemo govoriti malo o budućnosti, imamo višegodišnji radni program za razvoj 2016. do 2020. godine koji smo usvojili. Vidim da nije vrijeme prošlo pa ću biti vrlo kratak. Samo bih kratko htio posjetiti na glavne točke tog višegodišnjeg radnog programa. To nije revolucija prema radnom programu za 2015. godinu, ali ipak očito je da ono što sam spomenuo vezano za međunarodne aktivnosti, prije svega mogućnost da se poveća doprinos agencije u okviru borbe protiv e, nezakonitog ribolova, u okviru stvaranje kapaciteta trećih država koje su povezane sa, EU Europskom unijom e, putem partnerstva o državom ribolovu i tu će sigurno doći do značajnih promjena za našu agenciju. Isto tako imamo i e, ostvarivanje pilot projekta o obalnoj straži Europske To će biti još jedna nova dimenzija za nas. Obaveze iskrcavanja, to je također jedan važni element za naše aktivnosti koje ćemo imati tijekom sljedeće godine, a također i koordinacija kako bismo pokušali poboljšati e, sukladnost s propisima, a e, tu je, se naravno radi o bliskoj povezanosti sukladnosti sa održivosti ribolova. Isto tako imat ćemo i nekoliko priopćenja o e, globalnom upravljanju ribolovom. Imat ćemo mogućnost da se prošire zaštićene ribolovne zone, cijeli taj plan puta na kojeg je povjerenik posvjetio i što je uključeno u članku broj 2 temeljne uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sve to još treba naš upravni odbor e, definirati jer će to biti sve važnije teme u idućih nekog godina u našem radu. Mi ćemo i dalje pokušati e, dati našu podršku pri provedbi zajedničke ribarstvene politike, pri obvezi e, iskricavanja, pri integriranoj pomorskoj politici i za podršku aktivnosti e, obalne straže. Zatim isto tako borba protiv NNN e, ribolova. Također ćemo dati doprinos u stručnoj skupini o sukladnosti u kojoj sudjeluje Europski parlament. Izgradnja kapaciteta, prije svega pomoću obuka i e, razmjene informacije o obuci, zatim e, baze podataka za upravljanje, uspostava infrastrukture, kada se radi o tehnološkim informatičkim sustavima i sustavima za komunikaciju. Pokušat ćemo poboljšati sigurnost naših sustava i internog sustava za upravljanje osobljem i vezano uz e, natječaje i vezano uz sredstva tu naravno želimo biti što učinkovitiji, želimo izbjeći e, pretjerane e, internet troškove. Što se tiče 2016. godine, 6% našeg proračuna bit će podsvećeno koordinaciji razvojnih planova. Imat ćemo tu 1,5 milijuna eura na raspolaganju. Tu su uključeni i osobni troškovi za rad agencije. Isto tako ćemo pokušati poboljšati državnom državama članicama da harmoniziraju e, se bolje u borbi protiv nezakonitog ribolova, te ćemo i 26% našeg proračuna dati kako bismo sudjelovali u raznim regionalnim organizacijama, to odgovara 2,4 milijuna eura. Zatim što se tiče politika kontrole i pružanje podrške komisiji na međunarodnoj razini, prije svega kada se radi primjerice u slučaju poput tome da na nekoj regionalnoj organizaciji predsjeda netko iz Europske komisije, zato smo isto tako odvojili određen dio sredstava. Imat ćemo tu i određen dio proračuna koji će na priobalne staže. Zatim isto tako zato da ćemo nastaviti e, prijenos informacija, obuku inspektora, a isto tako i podrška komisiji u okviru sporazuma o partnerstva za održiv ribolov. I na posljedku upravljanje, dakle upravni odbor, to jest e, savjetodavni odbor naših dionika i na to odlazi jedan mali dio našeg proračuna. Što se tiče višegodišnjeg e, plana, tu imamo obvezu da ćemo smanjiti naše osoblje, dakle imamo 5% koje se primjenjuje na sve institucije. Od 1.1.2016. godine ćemo e, imati početak tih, tog smanjenja od 5%, a zatim ćemo kasnije imati još dodatno smanjenje, kao što je to predviđeno i u priopćenju komisije koje je upućeno vijeću i parlamentu 10.7.2014. godine. Dakle, 2018. godine, osim ako ne dođe do značajnih promjena, prije svega u razvoju mandata agencije, tako što će doći do, ili do promjene temeljne uredbe agencije ili do novih e, aktivnosti ili novih zadataka. E, ako se ništa dakle, ne promijeni, onda bismo 2018. godine trebali imati 48 zaposlenika. Nacrt proračuna 2016. kao što ste ga vi dakle usvojili imamo dakle 9,2 milijardi eura, od toga 6 i nešto za osoblje, 1,1 otprilike za administrativne troškove, a 1,7 milijardi za operativne troškove. U što spada, dakle, sve ono što sam naznačio, dakle, koordinacija, E, istraživanje sukladnosti, sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima, analiza i priprema plana i e, sustavi e, podataka. Evo, možda sam bio malo dugačak, ali zahvaljujem vam na vašoj pažnji i spremno sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala na izlaganju, gospodine Saure. Najviše hvala. Predajem odmah riječ koordinatorima ukoliko se javljaju za riječ. Izredova Pučana nije tu Gabriel. Odmah predajem riječ gospođi Rodust. Želim vam zahvaliti na vašem izlaganju. Bio je jako interesantno izlaganje. Sigurno bih mogla postaviti mnogo pitanja što vremenski gledano danas nećemo moći, ali mislim da je dosta iznenađujuće da se veselimo kada na sjevernom ili na Baltičkom moru jednom godišnje se kontrolira jedno plovilo. Ja smatram da je to u potpunosti premalo. Znam da je to u nadležnosti država članica i da vi samo vršite kontrolu. Ali ja mislim da je skandalozno i e, ovo što se tiče kontrole na zemlju. Kada govorite da se jednom godišnje otprilike pregleda jedno plovilo na Sjevernom i na Balčkom moru. Pa koliko će onda trebati desetljeća da se svako plovilo provjeri na Sredozemnom moru? Ako tako pristupimo cjelokupnoj ribarstvenoj politici, da uopće ne vršimo kontrolu, a drugačije ja to ne mogu si e, protumačiti, dakle taj broj samo pet, to je zastrašujuće da sam ja ribar, onda bih si ja rekla pa oni mogu usvojiti koliko god žele zakona, ali prije nego što me ulove i ako me uopće ulove, pa onda ću nešto platiti i gotovo. Dakle, takva situacija nije prihvatljiva i moje pitanje je kako možemo to konačno srediti, tako da se to dobro odvija i tako da ribar zna da kada prekrši zakone da mora računati da će biti kontroliran. To je moje prvo pitanje. A zatim ste rekli da su najteže teme pitanje ribarskih alata i krivotvorenih dokumenata. Imate li ovdje brojke koliko često se to javlja pri ovim malim kontrolama koje ste proveli? Uopće ne smijem ni razmisliti o tome koliko bi ta brojka iznosila da su to bile velike, opsežne kontrole. Mene bi to zanimalo mislim da je to jedan temeljni problem koji imamo u EU. Mi izrađujemo mnoge zakone, ali zatim nemamo nikoga tko kontrolira da se oni pravilno i poštuju. Hvala. Madame Bilbao. Bilbao, Hvala vam. Najprije vam želim svima zahvaliti na izlaganju i čestitati vam na radu u vašoj agenciji i posebice na svim ovim projektima koji daju ovako dobre rezultate. Zanima me nešto o inspekcijama koje su prevedene. Bilo ih je mnogo od 2015. I evo ovdje imamo okvir. Možete li nam dodatno pojasniti te podatke? Rekli ste nam da, prema, da vršite inspekcije prema analizi rizika. Kako radite tu analizu rizika? Na temelju kojih čimbenika? Na temelju kojih parametara? To bih voljela znati. A s druge strane, imate li određene zaključke o prekršajima koje ste analizirali? Možete li donijeti nekakav opći zaključak? Rekli ste da je uglavnom problem u deklaracijama, da se ne poštuje veličina, zatim eh, problem odbacivanja. No bilo bi jako interesantno dobiti možda točne postotke za svaki od tih prekršaja kako bismo i mi možda u suradnji sa vama mogli na neki način mm, doprinijeti u provedbi ovih reformi i na taj način smanjiti e, broj problema na moru te u ribarnicama Hvala vam što ste nam iznijeli podatke i o postotku žena koje rade u agenciji. Drago mi je da mm, vam je postotak ovako dobar, ali moramo ipak e, nastojati povećati taj postotak da žena bude ipak više u agenciji. Hvala vam. Gospodin Kun, imate riječ. Ja, danke, Ich möchte mich auch... Hvala gospodine ja želim zahvaliti Paskalu Saboreu. Ovo je bilo opsežno izlaganje, ali bez razlikovanja pojedinih država članica, dakle sve zajedno, samo podijeljeno na različita regionalna područja koji su obuhvaćeni u okviru vršenja kontrole ove agencije i mogu se samo složiti s time da bih rado htio vidjeti kako situacija izgleda s tim prekršajima. Ovdje se dobije slika kao da ribari koji imaju svoje dozvole i svoje ribolovne kvote i koje moraju uzeti sa sobom svoje late i koji moraju se registrirati sa mobitelom moraju se javiti ribolovnoj službi kad odlaze na more i zatim ih se prati kao da svi nezakonito love. Ja to ne vjerujem. Ja mogu samo reći nešto o tome kako se na istočnom moru, Baltičkom moru vrši kontrola u Njemačkoj i to moram reći da je jako dobro kontrolirano. Dakle da jednom u prosjeku se je, plovilo obuhvati u kontroli, to mislim da je logična brojka, ali kada ribar izlazi u lov, onda se mora javiti, prati ga se i prati se njegova brzina plovidbe, zatim kada dođe do mjesta ribarenja, onda se vidi da je njegovo plovilo stalo i zatim kada se vrati opet se mora javiti pri eh, kontrolnoj službi za ribolov mora isto tako i procijeniti svoj ulov. Ako nije u zadruzi za ribolov, onda čak mora imati i vagu na plovilu, mora dakle već na plovilu izvagati svoj ulov i zatim se mora predstaviti e, službi za kontrolu ribolova jednom kada iskrca ulov tako da bi se moglo odrediti kvote. Dakle, tako izgleda sustav ja mislim da je taj sustav učinkovit, barem ono što ja znam, e, vezano uz priobalne ribare, tako se to radi. Kod e, ribolova na visokom moru su iskustva možda drugačija. Tu se možda mora izaći na teren, na ribolovna mjesta, dakle na sjeveroistoku Atlantika e, i naravno na Sredozemnom moru. Na Sredozemnom moru imamo mnogo više plovila koji se bave zanatskim i priobalnim ribolovom. Tu je taj dio sektora e, mnogo izraženiji nego u ovim velikim ribolovnim područjima kod mene doma. I tu se slažem sa gospođom Bilbao. Dakle, kako to sve skupa izgleda i kada vidimo koji sustavi funkcioniraju, onda možemo vidjeti i po članicama da taj način na koji je to izrađeno u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, e, Njemačkoj sa tim službama za kontrolu ribolova da je to zapravo usporedivo. To bi bilo moje pitanje. Hvala, gospođo Tomašić, imate riječ. Hvala lijepa. stare države članice puno toga već imaju reguliranog. Međutim, nove male članice puno toga imaju deklarativno reguliranog to jest samo na papiru. mali i veliki ribari su posvađani a ministarstvo koje je zaduženo za ribarstvo malo kontaktira sa njima. Puno, puno podataka koje dobijete tako budu sastavljene otprilike. E, sada me zanima na koji način možete animirati ili pogurati države članice da više surađuju kako na svome terenu tako i sa vama. Hvala lijepa. Merci. Najviše hvala gospođo Tomašić. Da li se još netko javlja za riječ? Izvoli. Usted ha citado que para el servicio de guardacor za Europsku obalnu stražu, ako sam dobro shvatila, Rekli ste da surađujete sa Frontexom. No, kako izgleda ta suradnja sa Frontexom? Što zapravo činite? Euh, Još netko? Nitko se više ne javlja za riječ. Dobro, dakle predajem riječ Paskalu, direktoru Europske agencije. Hvala predsjedniče, hvala zastupnicima na jako zanimljivim pitanjima. Odgovorit ću redom postavljanja. Najprije gospođi Rodust. Najprije želim istaknuti da broj počinjenih prekršaja Urlike Sačka ćemo te, tebi ovaj odgovor upućen. je, je tout d'abord répondre à Madame Najprije ću odgovoriti gospođi Rodus, dakle želim istaknuti da broj počinjenih prekršaja ukoliko ih sporedimo broj prekršaja i broj inspekcija, dakle broj prekršaja je jako nizak. Dakle, nismo mi ovdje spram nekog gospodarskog sektora koji ne poštuje pravila igre. Tu postoji određeni postotak koji se može poboljšati, no broj prekršaja je i dalje jako slab. Kada sam rekao spominjao tisuća plovila i tisuća inspekcija na Balčkom moru, rekao sam da se ovdje radi o matematičkoj srednjoj vrijednosti. Dakle, tu ima eh, nekih, tu postoje neki brodovi koji se češće eh, na kojima se češće vrši inspekcija, jer imamo jedan pristup koji je utemeljen na analizi rizika, a kasnije ću objasniti gospođi Bilbao kako funkcionira taj pristup taj način funkcioniranja. No neka plovila s obzirom na rizik koji predstavljaju na temelju određenih e, faktora e, su češće e, podvrgnuti inspekcija, drugi rijeđe. Dakle, na Balškom moru imamo taj matematički izračune. Što se tiče sredozemlja pak, tu se radi o aktivnosti koja je jako usmjerena na ribarenje samo određenim e, mrežama, jer e, ti brodovi mogu samo jednim e, bacanjem mreže uloviti cjelokupnu kvotu, ali tu se radi o prebacivanju u kaveze koje se vuče, a onda koje se na koje te plivarice mogu kasnije islavariti. Dakle, tu možemo rizik e, podijeliti na e, ribarenje u tim e, na pučini po kavezima. Dakle, tu imamo analizu tih situacija. Imamo 588 inspekcija, ali to je velik broj inspekcija jer imamo neke koji, veliki broj plivarica i neke koji ribare na parangal. Tu se radi o paperanoj tuni i e, sabljarki. Dakle, tu doista oprezno motrimo situaciju, tu imamo i regionalne promatrače koji su, oni, oni nisu plaćeni od strane država članica, već e, njih plaća jedan regionalni program koji je izravno subvencioniran e, ajketom. Kada se radi o problemu prijave ulova, pa tu se radi o usporedbi između stvarnosti ulova koje provjerava inspekcija i e, podataka koji su prijavljeni i podataka o prijavljenom ulovu. Dakle, tu postoji rizik, opasnost, e, glavna, opasnost e, a naš cilj zajedničke ribarstvene politike je da se poštuju te kvote. no e, imajući na umu tih 15.000 inspekcija, ta opasnost nije ogromna jer smo imali 281 slučaj prekršaja od 15.000 inspekcija. Dakle, ne kažem da je to dobro, ali ta situacija nije toliko kritična kao što je mogla biti prije deseta godina, recimo. A kada se radi o obvezi iskrcaja i suradnje između država članica i agencije, jedna stvar je važna, agencija ne smatra nacionalnost broda ili e, zastup plovi kao e, element rizika. Dakle, nemamo nikakve predrasude glede, na primjer, nekog austrijskog e, plovila ili broda koji E, predstavlja možda više, veći rizik nego od mađarskog plovila. Mislim, time se ne bavimo. Mi u svojoj analizi rizika analizu rizika temeljimo na zoni ribarenja, sezoni, e, alatu, ribolovnom alatu i e, prošlosti, kaznoj prošlosti određenog broda, plovila. Dakle, ta analiza rizika je e, razrađena e, kako bismo se držali obvezi iskrcavanja i e, to je predstavljeno u Baltiku nevladnim organizacijama, industrijskom sektoru i mislim da su došli do zaključka da nismo u krivu. Odnosno da pravilno postupamo. Kada se radi o odbačenoj ribi, se radi o zakonodavnom prijedlogu koji je izrađen 2015. godine i stupe na snagu 2015. godine. Sljedeći izazov su demerzalne vrste i radimo na tome u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom te mislim da ćemo biti mogućnosti odgovoriti i zadovoljiti taj izazov. kada je riječ o učinkovitosti sustava. Da, imamo učinkovite sustave, imamo važne pravilnike o nad kontroli, to je provedbena e, uredba koja nameće određeni broj e, pravila, dakle to je učinkovito i to ocjenjuje Europska komisija, a i Europski parlament bi trebao sudjelovati u toj e, analizi, no trebamo posjetiti da 79% europske flote je manja od 12 metara dužine i izbjegava e, određenim dijelom e, obvezu e, podvrgavanja tim, tom pravilniku. Dakle, ako u svojstvu zakonodavca želite poboljšati praćenje europske flote, po mom mišljenju trebali biste, a ispričam se što ovako nastupam, dakle trebalo bi razmotriti da se proširi E, kontrola na plovila e, manja od 12 metara. Kada je riječ o podacima, kao što sam to istaknuo, ERS sustav je sustav koji se koristi već 14 godina, no to je jako složen sustav ne mislim da je problem povezan eh, sa državama članicama koje su nedavno se pridružile Europskoj uniji i da nisu dovoljno učinkovite kao starije države članice ili države članice utemeljiteljice Europske unije. Što se pak Frontexa tiče, od tri agencije imamo koje imaju za sjedište e, u Lisabonu i Frontexa. One imaju zajednički sporazum koji je potpisan prvi put 2009. produžen 2014. i koji bi trebao ponovno biti obnovljen jer suradnja bi se mogla e, razviti. Mi radimo na nekoliko polja sa Frontexom. Obučavamo posade e, letjelica i plovila, oni moraju razlikovati e, ribarski brod od onih plovila koja se bave trafikingom, odnosno krijumčarenjem ljudi. Pomoć Frontexa je, može nam e, pomoći e, da dođemo do obavještenja, na primjer što se tiče plaparanje tune i ribaranje plaparanje tune. Sada smo sklopili jedan sporazum koji je odobrila Europska agencija za nadzor ribarstva da proslijedimo VMS e, podatke Frontexu i EMSI. To je u okviru uredbe Eurosur u okviru kojeg države članice moraju, trebaju pružati VMS podatke, statističke podatke e, našoj agenciji i u suradnji s EMSom mi prosljeđujemo VMS podatke kako bi se izradio sustav MarSurf koji je sustav nadzora područja koji kombinira različite izvore podataka, ali isto tako ima za cilj da e, se zadovolji e, međunarodni kriterij spašavanja na moru i tu za cilj imamo da u ove slike uključimo i VMS podatke kako bismo mogli poboljšati sustav spašavanja na moru. Dakle, to je obveza koja se nameće Europskoj uniji, jer tu se radi o međunarodnoj obvezi koja, iz, koja iz konvencije iz Hamburga od 27.4.79. o spašavanju na moru i konvencije iz Čikaga o e, civilnom zrakoplovstvu iz veljače 74. koju je većina e, država članica ratificirala. Hvala. Evo, što se tiče Frontexa, ja sam autor e, pil projekta o nadzoru obalne straže. Naravno, cilj je bio da se povećaju veze između triju agencija za nadzor za sigurnost na moru jer djeluju na istom terenu često. Tako da je to jedan od ciljeva tog pilot projekta, ima i drugih, ali to je svakako jedan od njih. Imali dodatnih pitanja za direktora? Gospođo Bilbao, izvolite. Dobro, možda zato što ste imali puno pitanja, ali čini mi se da niste u potpunosti odgovorili e, na moje pitanje. Da li imate e, po procentima e, procentualno izražene kriterije kojima, koje ste koristili? Pa evo ja ovdje imam ovdje imamo najčešće i najveće prekršaje broj prekršaja koji sam evidentirao dakle imamo e, dokumente gdje imamo koji nisu u skladu s pravilima lažne izli lažne izjave. Evo, to predstavlja 221 prekršaj. Korištenje 88 e, prekršaja spada na, na korištenje neprikladnih e, alata za ribolov. E, neadekvatna izjava 47, premala riba 18, ribarenje bez licence, bez dozvole, korištenjem falsificiranih dokumenata 16 prekršaja ribolov u zoni za vrijeme gdje nema važeće dozvole 15. Imamo dvije e, dodatne, dva dodatna prekršaja koja ovdje nisu obra, ono, uzeta, na primjer kada ribarski brod, ispričavam se zbog trivijalnosti, ali važno za inspektore, dakle kada ribarski E, brod ima e, ljestve koje nisu odgovarajuće, to predstavlja probleme za inspektore da se ukrcaju. Dakle, to je nešto što se može kvalificirati kao odbijanje, podvrgavanja e, kontroli i to predstavlja desetak prekršaja. To su tehničke stvari koje se tiču samo ljestve za ukrcaj na brod. Evo, ispričavam se zbog ove trivialnosti, ali to je nešto je vezano za sigurnost. Hvala vam, direktor možda komisija želi dodati neke stvari s obzirom da je Ernest Penja tu, predajmo riječ. <clears throat> Quizá empezar. Ja bih najprije pokušao odgovoriti na pitanje gospođe Bilbao i na pitanje gospodina Kuna. Zato što ovdje je stvar o e, jednom načelu na koje bih vas htio podsjetiti. Dakle, razina detalja koje e, agencija može dati o prekršajima ima jednu granica. I to je recimo i ovo o pitanju između razlike između zemalja članica. Postoji dogovor između komisije i agencije da se identificiraju e, zemlje članice koje imaju loše rezultate od drugih. Um, to je nešto što spada u nadležnost komisiju. Mm, e, agencija to ne može niti ne smije učiniti. I ne možemo to tražiti od agencije zato što agencija mm, temelji svoj rad na izgradnji povjerenja povjerenja između zemalja članica. I sad zamislite samo da agencija počne govoriti da zemlja članica A e, je gora od zemlje članice B, to zasigurno ne bi pomoglo u stvaranju mm, suradnje i povjerenja koje su potrebne za mm, naš rad. Hvala vam. Merci. Hvala ti Ernesto na ovim razjašnjenjima. Ne vidim nikoga da želi postaviti neko dodatno pitanje. skalo želim samo u ime odbora za ribarstvo zahvaliti na svom radu i na kvalitetu njegova rada, rada njegove agencije u Vigu. To je jako važan rad. Imate i sve više posla, to i mi želimo. Dakle, imate veće ovlasti. Dakle, naravno, znam šta ćete mi reći. Treba će mi više sredstava za toliko posla. Naravno. No, mi smo uvjereni jedni i drugi da je nadzor nužan te da je važan, važan za novu ribarstvenu politiku. U svakom slučaju najviše hvala na vašem radu i na ovom današnjem izlaganju. Dragi kolege, prelazimo evo, na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo malo prednosti. Ovdje se radi o razrješnici za 2014. upravo za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva. Izvjestitelj je Jose Blanco Lopez, no predao je štafetu ovom prigodom kolegi Ricardo Serao Santosu koji će nam dakle predstaviti nacrt mišljenja, jer tu se radi o mišljenju. Dakle, Ricardo, imaš riječ. Hvala vam, gospodine. Hvala vam, gospodine Kadek. Da, kolega izvjestitelj Lopes za e, mišljenje za razrješnicu za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva je mene zamolio da predstavim njegov nacrt mišljenja. To ću učiniti na španjolskom, budući da sam dobio bilješku na španjolskom. Dakle, danas smo e, ovdje sa, dakle dajemo različnicu agenciju koja svake godine zapravo mm, je odličan primjer u izvršenju proračuna razine e, izvršenja odobrenih sredstva za preuzimanje obveza su 99%, a odobrena sredstva za plaćanja 88%. Govori su agenciji, pa biste možda mogli poslušati. Da ponovim. ok. Dakle, kao što sam rekao, eto, Ocijenili smo da je ova agencija godine iz godinu pokazuje da je odličan primjer u izvršenju proračuna. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza, to jest izvršenje tih sredstava, iznosi 99%, a izvršenje odobrenih sredstava za plaćanja 88%. Tako da mišljenje za ovu godinu ide u istom smjeru kao i mišljenje za prošlu godinu. I potvrđujemo da je revizorski sud potvrdio da je agencija primijenila korektivne mjere koje su joj dane 2013. godinu. Isto tako shvaća važnost agencije u provedbi novih elemenata reformirane zajedničke ribarstvene politike. Agencija ima nove zadatke, a istovremeno zamrznuti proračun na razinu 2014. i e, obvezna je smanjiti broj osoblja. Isto tako, e, izvjestitelj ističe da je potrebno e, razmotriti mogućnost povećanja sredstva za rad agencije u sljedećim godinama. Te na kraju predlaže da se izvršnom direktoru agencije da razrišnica za izvršenje proračuna agencije za 2014. Unapređenje je malo i u principu samo smatramo da agencija mora nastaviti raditi na isti način u sljedećim godinama. U, u prethodnoj razmjeni mišljenja rekao sam da jedan od 34 članova e, upravnog odbora agencije nije podnio izjavu o sukobu, to jest o nepostojanju sukoba interesa. Prošli tjedan sam dobio jedan mail od agencije i e, taj je podatak pojašnjen. Izgleda da je to član jedne zemlje koja nije obalna i koja zapravo nije, koji zapravo nikad nije sudjelovao u radu odbora. Isto tako sam dobio objašnjenje o pitanju ravnoteže spolova u agenciji i te podatke mogu poslati onima koji su zainteresirani. Očekujem vaše amandmane i nadam se da ću ih uspjeti e, uključiti u ovo mišljenje. Eto, to je bilješka koju je kolega Lopez Blanco htio da vam pročitam. E. Najpšte ti hvala, Ricardo. Dakle, Pascal je čuo, ali on nema ne treba sudjelovati u ovoj raspravi, dakle takva je, takva je običajno čuje što s njima za reći. No, u svakom slučaju, koliko nešto žele reći o ovome, mogu. E, ja ću reći nešto, s obzirom da sam u ime Pučan na e, izvjestelju Sjeni. Dakle, najprije želim zahvaliti Ricardu i Joseu Blanku. Joseu Blanku. Dakle, kao što sam to rekao malo prije, ponovit ću e, koja je koji značaj Europske agencije za kontrolu ribarstva. Vodimo mi rasprave, naravno, ali vidimo i ovdje da su ostvareni od osnutka jako dobri rezultati i ide sve bolje i bolje. Dakle, agencija ima jako važnu ulogu za provedbu nove zajedničke e, ribarstvene politike, osutko da se radi o nadzoru, kontroli i e, aktivnosti. E, zatim borba protiv NNN ribarstva mora biti u samom srži naših, našeg rada. Ne smijemo zaboraviti da se radi ovdje o državama članicama, kao što je to Ernesto podsjetio, koje raspolažu najvećim sredstvima za kontrolu, tako da je potrebno da agencija organizira najbolju moguću koordinaciju aktivnost nadzora u svim državama članicama. To je također jedna od njenih uloga uzred bude rečeno, e, možemo samo konstatirati jer ovdje se radi o razrješnici, dakle o e, upotrebe ravnih sredstava. E, želim istaknuti da je revizorski sud istaknuo dobro upravljanje, naglasio dobro upravljanje agencije, dakle smatram da kao naš izvjestitelj da su sve okolnosti prikupljene kako bismo odobrili u razrješnicu. Eto to što sam htio reći, da li se još netko želi javiti za riječ o, po pitanju razrješnice? Naravno, ovo nisu najinteresantniji dosjeji, ali tu su i moramo ih obraditi. Nitko, dobro. Sada predajem riječ... Gospodinu Johnstonu u ime komisije. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Da, mislim da je zapravo sve već rečeno. Ovo je E, vrlo e, dobar nalaz koji je revizorski sud dao agenciji i mislim da lijepo pokazuje koliko je učinkovita upravljačka struktura u agenciji. To je naravno zahvaljujući i e, Paskalovom odličnom upravljanju agencijom. Stvarno, Pascal, dobivaš prave lovorike, krunu od lovorja vjero... bojim se da bi mogao tražiti povišicu, ali ne smijemo ga više hvaliti. Dosta. Dakle, hvala kolegama. Želiš još nešto dodati, Ricardo? Ne? Dobro. Rok za amandmane je 14. prosinac. Dakle, imamo još 4 dana. U 12 sati ne mislim da će ih biti jako puno. Izabeli stigla. Žao nije tu. Dakle, nitko u ime Goja nije tu da predstavi njeno izvješće. Žao ima razrješnicu također i o općem proračunu. Dakle, to, taj nacrt mišljenja e, dobio je Gue i Žuao je imenovan e, u svojstvu izvjestitelja. 10.10.2015. 10. E, revizorski sud objavio svoje svoje mišljenje o, e, i na našem zadnjem sastanku odbora predstavljeni su nam njihovi glavni nalazi. Pred, podsjećam da su objavili stanje računa za 2015. godinu. Svaka stavka je objavljena javno i taj dokument služi kao temelj za naše, naš daljnji rad. Dakle, danas smo predvidjeli predstavljanje nacrta mišljenja kolege Ferreire, stavljeno je na dnevni red, ali ne vidim nikoga tko to može predstaviti. Imamo jednu dosta čudnu situaciju. Dakle, da ja imam to izvješće, mogao bih vam ga predstaviti. Možda bilo malo teško na portugalskom da to napravim, ali zamolio bih Rikarda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 Pa dobro, možemo samo iznijeti rok za amandmane, 14. prosinca, ne mogu ništa bolje napraviti. Dobro, situacija nije dramatična, evo, mogu, mogu čak predati riječ komisiji. Thank you very much, Mr. Um, I could just Hvala. Onda bih ja najprije rekao da smo jako zadovoljni izvještajem, izvještajem ovakav kakav jest. Kao što znate, izvještaj je podijeljen u dva dijela. Prvi se odnosi na opću razrišnicu, a drugi se odnosi na poseban izvještaj revizorskog suda o upravljanju e, sporazumima u partnerstvu ribarstvo strane komisije. Što se tiče prvog dijela izvještaja, mislim da je to zapravo vrlo dobra i poštena analiza svih podataka koji su bili dostupni izvjestitelju i iz godišnjeg izvješća e, revizorskog suda te iz našeg, e, te iz našeg godišnjeg izvješća. Prošli puta kada sam bio u odboru sam e, objasnio podatke, izložio vam e, stope i tako dalje, tako da neću sada ići u te detalje. A drugi dio mišljenja, mislim da je utemeljen na nacrtu radnog dokumenta kojeg je predstavio izvjestitelj za taj poseban izvještaj o e, sporazumima u partnerstvu u ribarstvu u skupini Koko Znam da ste u ponedjeljak razgovarali upravo o tom posebnom izvještaju. I mi smo kontaktirali s gospodinom e, Zelerom iz Kokobua kako bismo pojasnili neke nejasnoće. Nekoliko bih stvari htio istaknuti. U stavku 11 ovog izvještaja, to jest mišljenja, Govori se o dosljednosti, te o osiguranju dosljednosti između onoga što činimo u okviru sporazuma o partnerstvu u ribarstvu i u okviru drugih politika i to uglavnom politika koje se odnose na razvoj. Danas imamo uredbe u osnov, e, odredbe u osnovnoj odredbi koji govore o potrebnoj dosljednosti naših vanjskih aktivnosti te općenitih e, aktivnosti komisije. I to je nešto što e, pokušavamo doista učiniti i imamo velik broj mehanizama uz pomoć kojih to e, činimo. Jedan od mehanizama je prisustvo e, u izaslanstvima atašeja za ribarstvo, dakle oni su uklopljeni u taj ustroj i rade zajedno s ostalim kolegama na e, ostalim politikama. To je jedan mehanizam koji koristimo. Zatim, usko surađujemo i sa kolegama u glavnoj upravi DEVKO. I tu smo suradnju osnažili u proteklih nekoliko godina, tako da definitivno odlučni smo u nastojanjima da nastavimo u tom smjeru. Zatim odlomak 13 govori o ex post e, evaluacijama, problema i poteškoća koje je utvrdio revizorski sud. I mislim da smo na dobrom putu da riješimo te e, nedostatke. Jedan od razloga zbog kojih se oslanjamo na ex post evaluacije je taj što trajanja sporazuma o partnerstvu u ribarstvu i protokola su e, namijenjena dakle za jedno 4 do 5 godina. Na taj način imamo više vremena za ocjenu učinka. Osim toga, uspostavili smo čitav niz e, jednostavnih mjera u glavnoj upravi Mare i njima želimo osigurati da se evaluacije vrše na temelju standardnih parametara i pobrinuli smo se da uključimo sve ključne e, elemente koje moramo u toj analizi. Zatim e, podaci o e, ribljim stokovima te o, flotama. To je naravno jedna od nama najvažnijih tema. Pazimo da izlovljavamo samo višak stokova kako ne bismo izvršili pritisak na riblje stokove. Naravno, toga smo i svjesni. I tu ulazi i naša sektorska podrška, zato što pokušavamo omogućiti partnere u trećim zemljama da e, ocijene sve ove e, elemente i onda nam daju konkretne podatke. Tako da to zapravo znači da stavljamo znanost u e, središte definiranja politika. I posljedna stvar koju bih spomenuo je sektorska podrška. Komisija bi trebala pažljivije pratiti provedbu sektorskih e, podršci i vidjeti koliko je to učinkovito. Za sektorsku podršku smo učinili stvarno jako puno napretka. A ako pogledamo unatrag nekoliko godina, sektorska podrška nije bila odvojena od plaćanja ili od pristupa. Sada smo e, to odvojili i uveli smo načelo obustave sektorske podrške u slučaju da nema dovoljno napretka. Isto tako smo uveli načelo u protokole o dakle, e, matrici dogovorenih aktivnosti te praćenje tih aktivnosti. I zato imamo zajedničke odbore i poduzimamo primjerene mjere ukoliko provedba ne ide prema planu. I u osam nedavnih protokola imamo odredbu koja je vrlo važna i koja kaže da ako na kraju protokola vidimo da smo obustavili sektorsku podršku, u tom slučaju zemlja, treća zemlja ima samo e, šest mjeseci za iskoristiti tu sektorsku podršku. A ako problemi koji su postojali e, u provedbi do tada nisu riješeni, onda će ta sredstva biti izgubljena. I tek u novom protokolu će e, se ponovno uvesti ta sektorska podrška. To je ono što sam htio pojasniti ovom odboru. A još jedna stvar koju sam htio reći je sljedeće. Jako je važno da ne e, smetnemo suma cjelokupni zaključak revizorskog suda, a to je da se e, sporazumi da se sporazumima uglavnom vrlo dobro upravlja u komisiji. I mi se naravno slažemo s tom analizom kad je riječ o našoj strani upravljanja, ali isto tako se slažemo sa sudom kad kaže da je potrebno e, popraviti neke stvari. Tako da, eto, od same reforme zajedničke ribarstvene politike radimo na tome i mislim da smo na pravom putu. Hvala. Rok je 14. prosinac 2015. godine za podnošenje amandmana. Kada ćemo idući put vidjeti Joao, onda ćemo... Aha, Werner, ti se javljaš za riječ, izvoli. Da, imamo vremena. Htio bih samo vas posjetiti na to da smo u ponedjeljak saslušali gospodina Kista, predsjednika, e, to predstavnika Europskog revizorskog suda. Tu se prije svega radilo o korištenju sredstava za sporazume o partnerstvu u ribolovu s trećim državama. Za to smo već zaprimili analizu i s tim želim zapravo ukazati na predstavnika komisije. Naime, on je općenito rekao da su se u velikoj mjeri E, sredstva dobro iskoristila, ali da postoji plan sa deset točaka o tome što se u budućnosti želi poboljšati. Dakle, možemo mirne savjesti, kao što smo to učinili e, sa Agencijom za kontrolu ribolova i tu možemo mirne savjesti dakle, dati različnicu i kada se radi o e, partnerskim sporazumima o ribolovu. Možda da Ingeborg Gressle kaže što misli, bojim se da se ona neće u potpunosti s tim složiti, jer ona uvijek smatra da se novac krivo koristi, ali dobro, vidjet ćemo. Hvala. Prije nego što pređemo na sljedeću točku, Izabel Tomače nam se pridružiti za nekoliko trenutaka, želim reći da je gospođa Nikolaj zatražila da se produži rok amandmana za, za njeno izvješće, da. Da, zato što su me mnogi kolege zatražili da im dam više vremena za izradu amandmana. Da, da, ja se slažem s tim. U redu, onda ćemo produžiti za jedan mjesec rok za podnošenje amandmana, dakle na 14. siječanj da, to je u redu. Ja ću već sada podnijeti svoje amandmane, ali kolege ću to možda učiniti malo kasnije u redu. Isto tako vas želim obavijestiti da, kao što sam rekao u krugu koordinatora, uzet ću obzir da smo danas sada na sastanku u četvrtak, da će se zapisnik jednostavno službeno usvojiti e, pismenim putem. Dakle, ako imate primjedbe, onda to uputite pismenim putem, ali molim vas da to učinite do danas do 16 sati, zato što smo htjeli produljiti rok za podnošenje prigovora, uzevši obzir da Europska komisija želi usvojiti korigendum kojeg mi nećemo odobriti. Evo, tako sam vas upozorio na to. Te preporuke, mislim okrećem se komisiji zato što se to vas tiče. Vi niste krivci u ovom slučaju, ali reći nam, nam je da je došlo do greške postupak o delegiranim aktima je upravo tu kako bismo provjerili sukladnost delegiranih akata sa postupkom suzakonodavstva, a korigendum koji se na taj način uvodi nije za nas prihvatljiv i stoga ćemo produžiti rok za podnošenje prigovora. Osim toga smo prijatelji. Nema problema. Sada bismo mogli imati stanku od nekoliko minuta dati vremena Izabel da nam se priduži, Koliko čujem nije daleko, evo tu je blizu i odmah će doći. Ona je na sastanku odbora za proračun pa će nam se pridružiti i tako će nam onda odmah predstaviti svoje izvješće o načinu na koji se može ujednačiti kontrola ribolova u Europi. O tome smo zapravo već dosta danas i govorili. Dakle, čim Izabela stigne, krećemo. Bon, allez. Merci, Madame Thomas. Merci Hvala vam lijepa, gospođo Toma. Žao nam je zbog kolega iz Pučana koji su vas zadržali u odboru za proračune. Da, da, ništa nemojte sad reći, ćete nam kasnije, nemojte nikoga imenovati. Emili est-ce tout le jesu li svi ovdje? Pogledaj, molim te, na hodniku. Ah, ton sujet passionne euh, Tvoja tema sve zanima. Kolega, kolegica Nikole, kolegica Tomašić, ti i ja smo ovdje. Najbolji. Donc, euh, donc il s'agit Radi se o izvješću pod nazivom Kako je jednačiti kontrole ribolova u Europi. Pascalu Savoreu sam dopustio da prisustvuje tom dijelu našeg sastanka, ali da ne intervenira jer to nije običajeno, dakle prisustvovat će izlaganju. Dakle, socijaldemokrati su dobili ovo izvješće vlastnu inicijativu i gospođa Toma je imenovana izvjestiteljicom. Danas ćemo imati drugu razminu gledišta. Odmah ću predati riječ Izabel kako bi nam izložila. Hvala, još jednom se ispričavam radi kašnjenja. Ja sam mislila da će moja točka biti obrađena u 12 sati, tako da sam bila u odboru za proračune na glasovanju i mislim kasnim što se tiče toga da ste već imali vremena za mene. Imali smo prvu razmjenu gledišta i htjeli smo imati i drugu razmjenu gledišta. Mislim da je to dobro zato što imamo sada nove elemente nakon onih elementa kao smo smanjili pri prvo razmjeni gledišta. Podsjećam da se tu radi o četiri važne uredbe. To je uredba kojom se uspostavlja Europska agencija za kontrolu ribolova, zatim uredba koja se odnosi na nezakonit ribolov, to je na NNN ribolov, zatim uredba kojom se uvodi zajednički sustav kontrole ribolova i uredba s kojom se okupiraju svi provedbeni akti i e, propisi o primjeni. Dakle, vidjet ćete da je to isto tako sasvim dio problema, vratit ću se na to. Vrlo kratko, već smo to pri prvoj razmjeni smo spomenuli. Naime, postoji nekoliko problema na koje ću samo e, kratko vas podsjetiti. Kao prvo, mjesto i vrijeme kontrole, to je bilo problematično. Kada budu prisutne različite, različite predstavnici kontrole, onda ćemo zapravo pri sljedećem saslušanju u siječnju i vidjeti još detalja o različitim e, kontrolama koje se vrše. Na moru imali smo prvi problem, to je da mjesto kontrole nije uvijek isto. Kad kad imamo jedno plovilo, a kad kad imamo područje koje se kontrolira, i primjerice inspektori nisu uvijek u restoranima bili prisutni kako bi vidjeli i popratili tu ribu i povratili sljedivost odakle dolazi riba koja je proizašla iz NNN ribolova. Zatim koji je cilj kontrole, koja, koja je skupina, je li se tu radi o profesionalnom ribolovu ili o širem ribolovu. Treća stvar je bila to što smo različite obalne straže u državama članicama, kad kad su to bile više skupina, kad kad je to bila jedinstvena skupina u pojedinim državama, što je dovelo do situacije da se, su se primjenjivale različite metode i prakse pri kontroli. Zatim četvrti problem se tiče sankcija. Studija Europskog parlamenta iz 2014. godine je već tada istaknula da nacionalne službe, to je države članice, često koriste izvan sudske mm, mogućnosti rješavanja sporova, dakle kad kad e, samo izdaju upozorenja, to znači da su sankcije vrlo različite u pojedinim državama. Zatim peta točka, Europska agencija za nadzor ribolova, koja bi trebala biti kao sama alat za usklađivanje kontrole je djelovala pod određenim ograničenjima, imala je ograničene nadležnosti već i zbog samog svog proračuna, o tome smo već i raspravili u našem odboru, pokušali smo, evo i u, odbori, u odboru kojeg sam napustila malo čas, dakle odboru za proračune, čak i u postupku miranja smo se borili sve do kraja kako bi se proračun evo agencije za kontrolu ribolova pojačao kako bi to bilo u skladu sa novom zajedničkom ljubovnom politikom i nažalost smo tu izgubili i stoga se proračunska ograničenja isto tako primjenjuju na agenciju. Zatim isto tako postoje daljne ograničenja, prije svega pravna ograničenja, budući da članak 95. uredbe o kontroli nalaže da samo komisija i države članice imaju ovlasti odrediti koje će se ribarnice kontrolirati i posljedično tome se odvija onda i praksa na terenu i um, kontrolori ne mogu samo tako odabrati da će kontrolirati bilo koju ribarnicu. Dakle, ne mogu odrediti kako će se primjenjivati programe za kontrolu na ribarnice. To je još jedan problem i zatim nekoliko tehnoloških problema koji možda se ne čine jako važnim, ali koji su po mom mišljenju ipak opsežni. To je sukladnost podataka među državama. E, imamo dosije o flotama koji su kad-kad e, jako zastarjeli. Primjerice imamo plovilo koje je umeđunom prodano pa ima više imena vlasnika navedeno. Dakle, radi se o tome da treba modernizirati kontrolu, ali tu se opet vraćamo na proračun, dakle nemamo dovoljno sredstva da zapravo to ispravimo. To su bile naše prve konstatacije ili naša prva pitanja koje smo si postavili i iz toga smo izveli zaključak da je zapravo ispravno što ribari osporavaju ujednačavanje kontrole. Mislim, oni nisu protiv ujednačavanja kontrole, ali E, dovode u pitanje ovako vršenje ujednačavanja kontrole jer nam na trenu uvijek kažu evo s druge strane granice se radi nešto drugo ili u drugoj državi se radi nešto treće. Što na posljedku ne pojačava vjerodostojnost Europske unije, a mi smo upravo i ti koji bi trebali uskladiti zakonodavstvo koje se primjenjuje na ribolov, ali ako se zakonodavstvo uskladi, a kontrola ne, onda naravno neće se moći osvajati kompletno ujednočavanje zakonodavstva. To je dakle ozbiljni problem. Nakon tih prvih konstatacija, što se tiče rada kojeg smo obavili, nakon toga su se zapravo pojavili još i dodatni problemi. Jedan problem nam je bio dobro poznat, ali evo tu moram jako naglasiti da sama arhitektura uredbe o kontrole nije dobra. Dakle, sama arhitektura zakonodavstva za profesionalnog ribara koji treba poznavati to zakonodavstvo kako bi ga mogao primjenjivati. I tu mogu reći sljedeće. Sada je u modi bolje donošenje propisa i doista ako ima jedno područje na kojem je potrebno bolje donošenje propisa, onda je to po mom mišljenju uredba o kontroli ribolova. Jer ne znam jeste li već e, vidjeli jednu igru gdje vi izaberete primjerice jednog junaka i onda vezano uz junaka kojeg ste izabrali morate otići na stranicu u knjizi 300 e, i nekoj, onda se vratite na 100 i neku stranu, postoji jedna takva igra s knjigama koja je vrlo simpatična, ali kada se radi o regulativi onda to nipošto više nije simpatično i zapravo smo u takvoj situaciji. Nisam tu donijela sa sobom e, zajedničku ribolovnu politiku, ali evo imam, imam tu uredbu o kontroli, imam uredbu o provedbenim aktima ovdje sa sobom. Zatim nisam isto tako ni ponijela dekrete, to jest e, dokumente s kojima se primjenjuje, to jest transpozira to zakonodavstvo na nacionalnu razinu. Kada primjerice uzmete nacionalnu transpoziciju i kada pogledate što se tu kaže o iskrcavanju, onda ćete odmah naći članak kojeg se to tiče. Ali to uopće nije tako. Možda to bismo to mogli si zamisliti, ali naći ćete referencu na uredbu o kontrolu ribolova, tamo ćete pak naći referencu na drugu uredbu ili obrnuto, dakle ukratko, ukratko tu se radi o labirintu. O labirintu koji se već deset godina primjenjuje u okviru komisije i koji je neprihvatljiv. Naravno da je naš predsjednik komisije u potpunosti kompetentan za to područje, ali za jednog običnog europskog građana je to nemoguće pratiti, mislim stvarno. To je dakle ozbiljan problem kojeg trebamo riješiti. Ako putem naših preporuka možemo ostvariti pojednostavljenje, bolje donošenje propisa, onda mislim da bi to bilo vrlo korisno. To je dakle prvi problem. Drugi problem je taj da na nacionalnoj razini bojim se da se vrši takozvani gold plating ili možda obrnuto, ono što sam za sada vidjela više sliči na to. Dakle, imamo jedan minimalni sloj, tako reći, ili to, to jest minimalne slojeve na europskoj razini vezano uz uredbe o kontroli, a zatim imamo nacionalnu transpoziciju ko kojom se često doda još jedan sloj koji onda ne samo da komplicira situaciju, nego još i postavlja snažnije zahtjeve. To su dakle teme kojima trebamo promisliti. Nemam još ništa napismeno, tako da ne bih htjela sada reći više od ovoga, ali mislim da, opet kada se radi o ribolovu, da je za naše profesionalne ribare neophodno da se izbjegne gold plating kako ne bi došlo do tog osjećaja nepravde, nejednakosti između država unutar Europske unije. Zatim imamo još jedan treći problem. Opet evo, bolje domišljenje propisa ili e, gold plating ili nešto drugo, ne znam, ali postoji ogroman broj članaka, stavaka u uredbi o kontroli gdje imamo formulacije koje su vrlo otvorene. Evo, citirat ću nekoliko. Države članice mogu uspostaviti sustav u kojem je novčana kazna proporcionalna. Države članice mogu e, se pozivati na kazneni zakon, države članice mogu i tako dalje. Dakle, ta uredba je puna mogućnosti za države članice da doda još nešto ili da na svoj način potumači nešto. Evo, još jedna dodatna igra. U francuskom se to zove igra pokvarenog telefona. Ovdje to ne bismo mogli igrati jer smo predaleko jedni od drugih, ali dakle radi se o tome da se jedna rečenica um, kaže jednom, jednoj osobi, ta osoba prenese tu rečenicu dalje i nakon recimo deset osoba, deset osobama reći što je čula i onda naravno svi uh, umre od smijeha zato što to uopće nije ono što je prvi igrač rekao. Evo, ista je stvar i ovdje. Zapravo mi ovdje u Europskom parlamentu mislimo da stvaramo, izrađujemo uredbu koja će se na jednak način primjenjivati bilo gdje u EU, a rezultat je taj da, zahvaljujući svim tim različitim e, tumačenjima, zahvaljujući toj praksi gold platinga, da je krajnji rezultat taj da ne. Ista uredba se ne primjenjuje svugdje na isti način i to je ozbiljna stvar. Nećemo moći u potpunosti iscrpno o tome raspraviti, ali ipak trebamo imati neku raspravu o tome kako izgleda stvarnost vezano uredbu, ne kako izgleda naša percepcija stvarnosti, već kako doista izgleda stvarnost i kako bismo vidjeli koje su to manjkavosti koje dovode do tog krivog funkcioniranja sustava, koje su neprihvatljive europskom građaninu, kao i onima koji smatraju da se zakonodavstvo primjenjuje, kako i za profesionalne ribore koji ga pokušavaju primijeniti. I radi se o tome da pokušamo anticipirati te korekcije koje ćemo trebati napraviti pri izradi iduće uredbe o kontroli. U tom popisu e, raznih problema sam navela i omnibus jer to je isto još jedna, jedan element u toj igri o kojoj sam prvo govorila. I zbog toga smo mi zatražili da se unutar ove, ovog odbora ne revidira omnibus, već da se pokuša revidirati uredba o kontroli ribolova. Evo, to je ukratko to. Gospodine predsjedniče, mislim da bismo trebali se tu zaustaviti, da ne trebamo imati treću razmiju gledešta, ali ću na kraju biti u potpunosti bez ikakve nade i u biti ću odustati od ovog izvješća na vlastnu inicijativu. Ali u svakom slučaju imamo čime se baviti. Hvala vam, gospođo Toma. Hvala vam, riječ gospođi Nikolaj. Isabel pour le travail qu'elle fait. Kao prvo želim zahvaliti Izabel Toma na poslu koju je obavio. Harmonizacija kontroli ribolova je svakako važna tema za dobro provođene zajedničke ribolovne politike. Mi ćemo uskoro predložiti reviziju te uredbe i sve te problematike trebamo navesti u tom postupku. Mislim da nam je potreban jak europski okvir kako bismo osigurali dobro funkcioniranje zajedničke ribarstvene politike. A ako sada vršimo destrukturiranje ove uredbe, onda će to imati odraza i na zajedničku ribolovnu politiku. A mi znamo koliko su važna financijska sredstva koja su sada ovdje stavljena na raspolaganje državama članica i države članice moraju iskoristiti ta sredstva. To je njihova odgovornost. Naš odbor je vrlo zahtjevan što se toga tiče. Sjeti se nesto, to je bila točka na kojoj smo izistirali tijekom pregovora. Rekli smo da treba natjerati države članice na to. Ujednačanje kontrole treba popratiti i ujednačavanje sankcija Imamo za to predviđen bodovni sustav, ali različitost u primjeni od strane država članica je dalje velika i to je svakako trebamo poboljšati. Učinkovitost kontrola isto tako u velikoj mjeri ovisi o koordinaciji kojom se bavi agencija. Svake godine Europski parlament se trudi zadržati financijska sredstva koja su vam dodijeljena i za nas je to izuzetno važno da imate dalje tu financijsku omotnicu kojom se na raspolaganju. Evo, ja mislim da je to vrlo važno izvješće zato što se tu dobro vidi, kao što je to malo rekla Izabel Toma, da postoje veliki odmaci, flagrantni odmaci, a isto tako i veliki nesporazumi. Ti si rekla 10 godina, ja bih rekao čak i 15 godina, 20 godina suradnje sa Ernestom, ako želimo doista sve shvatiti. Evo, to je kratka primjera koju sam htio dati. I sad odmah gospođi Nikolaj predajem riječ. Ehm, merci Izabel. Hvala ti, Alen. Hvala tebi, Izabel, na izvješću. Želim naglasiti da smo već imali razmijen gledišta i željela bih e, dodati još nešto. U biti na kraju postupka kontrole, ukoliko želimo iskoristiti zajedničku ribarstvenu politiku, onda moramo pojačati sustav kontrole, imati jedinstvenu percepciju mogućnosti kontrole. Jer ukoliko to ne napravimo, bojim se da E, europska ribarstvena politika neće biti uspješnica. Ima još jedna stvar. A po mom mišljenju to je jako važno. Naime, kontrola je jedan način da se zajamči pravno tržište, tržišno natjecanje. Možda postoje neke države članice koje nisu jako sretne da se uspostave zajedničke jedinstvene norme za kontrolu, da se ujednači E, kontrola jer to je nešto što stvara pravednije tržišno natjecanje. No, ako želimo imati raditi na jedinstvenom tržištu s tržišnim pravilima, onda stvarno moramo imati jedinstven sustav kontrole, imati alate, instrumente, standarde, jer svi mi trebamo imati isti cilj. I zato želim također ohrabriti mogućnost revizije sustava kontrole i bilo bi dobro da predstavimo državama članicama norme, instrumente i zajedničke ciljeve, jer tu se ipak radi o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Još jednu stvar želim dodati, a to je pitanje kakvoće kontrola. Mislim da veliki broj država članica imaju brojne poteškoće glede kakvoće kontrola moramo eh, im pomoći da imaju pravu stručnu ekspertizu i mislim da bismo mogli posegnuti za modalitetima kontrole eh, kako bi se prikupljali znanstveni podaci. To statistički gledano nije skupo, to se može napraviti i dati agenciji i komisiji mogućnost da raspolažu onim primarnim realnim podacima o stanju na tržištima. Ima tu još i nekih drugih stvari, no sačkat ćemo izabelno izvješće kako bismo mogli konkretni raditi na ponuđenim prijedlozima. I nadam se da će to biti izvješće koje će biti dobro uređeno. Situacija je teška, ovo je donekli provokacija, ali moramo to napraviti za zajedničku ribarstvenu politiku. Da li se još netko javlja za riječ? Ne? Dobro. Predajem odmah riječ e, komisiji Ernestu Penja u ovom slučaju. Jeste li htjeli nešto reći, gospođo Tomašić? Nemojte okljevati. Dobro, izvolite, imate riječ. kratko e, ja mislim da doista trebamo ujednačenu kontrolu ribolova ali e, jednu fer jednu baziranu na zakonu za sve isto e, da ne bi bilo lobiranja netko tko više lobira dobije zakone koji su možda bolji za njihove države. tako jednu fer kontrolu ribolova za sve države ali baš isto. hvala lijepa. Najljepša hvala, gospođo Tomašić. Dakle, sada ponovno predem riječ Ernestu. Hvala, predsjedniče. Mislim da ću najprije reagirati na izlaganje gospođe Nijanse. Samo želim unijeti jednu nijansu. Dakle, potpuno se slažemo, to nema nikakvog iznenađenja. Dakle, slažem se sa potrebom da e, kontrole u Europi budu homogene, no moramo definirati što je ta homogenizacija i siguran sam da tumačenje te riječi ne znači da će svugdje u Europi sve biti kontrolirano na identičan način, jer kao što znate, sam pojam kontrole u Europi je utemeljen na načelu procjene, ocjene rizika, a ocjena rizika znači da ima nekih, e, neko, određena ribarenja su rizičnija i tako da se trebamo usred, usredotočiti na rizičnije ribarenja. Dakle, kad govorimo o homogenizaciji, smatramo mi da se tu treba usredotočiti više na rizično ribarenje kako bi sve države članice davale sličan doprinos, učinile dodatni sličan napor i, i da se izbjegne da jedni ne poduzimaju veći trud i napor nego drugi. Dakle, to je ono što mi smatramo. A na temelju toga mislim da ima više elemenata koji se mogu postrati koji mogu pomoći da, da, da zajamčimo tu homogenost. Povijest određenih država članica je u Uniji je duža od e, nekih drugih i to je jako stara priča. No, kako riješiti probleme? Mislim da postoje dva mehanizma. Kao prvo imamo mogućnost djelovanja agencije, a ta agencija, gospodin Savira je tu, dakle ta agencija je od ključnog značaja, e, njen rad je utemeljen na prav, ima pravno utemeljenje za provođenje kontrola državama članicama, a u tom skipu, dakle, specifičnim programima kontrole inspekcije imamo e, norme kontrole za sve države članice i pravila koja sve države članice moraju poštovati. Dakle, postojanje tog skipa i koordinacija rada koju provodi agencija mogu se postaviti da u onim područjima u kojima je kontrola koordinirana od strane agencije, može se agencija dakle postaviti da ima homogen, homogenizacija u tim područjima. Dakle, to je sva bit stvari. I uloga agencije jeste da se uspostave jednaka pravila za sve države članice, kako bi sve države članice imale jednake norme i sredstva na raspolaganju i trebale provoditi jednak rad. Dakle, djelovanje ove agencije jest jamstvo za homogen pristup kontroli. No imajući to na umu, postoje još drugi brojni važni izazovi, e, na primjer, malo prije sam e, govorio da kako bismo govorili o pravoj homogenosti kontrole, onda ne smijemo imati neka područja gdje ćemo imati visoke norme, a druga ribarstvena područja koja, koja su izložena istim rizicima da te norme nisu jednake. Tu dakle treba cijelu Europu potpuno jednako i potpuno pokriti. Osobito, dakle, rad agencije mora biti kompletan, dakle, pokriti pokrit sva područja, a što tome nije slučaj danas. To je izazov i za komisiju i za agenciju da se, dakle, radi i skip i e, JDP, dakle, zajednički razvojni planovi. Dakle, danas to nije napravljeno, ali to moramo napraviti. Dakle, kao prvo komisija mora uspostaviti skipove za rizična područja ribarstva koja trenutno nisu pokrivena, a naravno onda će posljedično tome i agencija morati biti u mogućnosti djelovati u tim novim područjima. Dakle, sukladno tome, za mene je ključno pitanje da se postaramo da razina kontrole bude provedena sukladno sa načelima i principima e, koja e, odredi komisija, a koja izvršava agencija. No, naravno, tome nije kraj i reći ćete mi s pravom da je jedno obavljati inspekcije, a drugo je e, djelovati nakon utvrđivanja prekršaja, a to više nije u nadležnosti agencije, to je nešto što spada u nadležnost komisije. A tu već imamo drugo pitanje, a to je stroga provedba načela kontrole koji zahtjeva država članica da uspostave sustav sankcioniranja koji će moći privoliti ribare da se drže pravila, odnosno odvratiti ih od toga, od prekršaja. To je nešto na čemu se radi. Komisija privodi kraju jednu krajnje produbljenu studiju o tome. Zaključili smo prvu etapu koja se tiče toga da li države članice raspolažu sustavom sankcioniranja koji je proporcionalan, međusobno proporcionalan i sada privodimo kraju drugi dio koji je vjerojatno najvažniji, a tu se radi o tome da li države članice provode na adekvatan način nacionalno zakonodavstvo kojim raspolažu. Kada ta studija bude gotova, naravno komisija će odlučiti o tome kako će e, o tome, no ovdje se radi o ključnom pitanju. Prevoditelji nisu čuli pitanje. Još trebamo obaviti pet, šest dodatnih misija na terenu. Dakle, tijekom prvog semestra 2016. godine bismo trebali privesti kraju tu studiju. Mislim da je ovo od velikog značaja jer mimo koordinacije i uspostavljanja jednakih pravila koje treba provesti agencija postoji to pitanje kako države članice provode to sankcioniranje. A o tome vam sada ne mogu reći ništa konkretnije detaljnije, no u svakom slučaju komisija to privodi kraju. I ukoliko mi dopustite predsjedniče, želio bih se također nadovezati na neke stvari koje je gospođa Toma rekla o složnosti e, uredbe o kontroli. Vjerujte mi, gospođo Toma, za nas e, je pravilnik o kontroli također složen, no postoje tu dva e, odgovora. Prvi, možemo reći da pravilnik takav kakav postoje uz pravilnik o provedbi jest težak za slijediti, no prije 2009. godine, e, ono što smo imali prije 2009. jeste više od 20 pravilnika i e, tumačenje tih dokumenata nije bilo teško, već je bilo nemoguće. Dakle, znate, sve relativno. To znači da je uredba iz 2009. godine bila, objektivno govoreći, kompleksna, Dakle, ovo nakon 2009. godine je jako velik napredak spram onoga što smo imali prije. No naravno, kao što vi sami kažete i predsjednik je sam to rekao, ova uredba o kontroli jest ključni e, element u e, boljem, u boljem donošenju propisa i mi radimo na tome. Radimo na tome iz tri razloga. Dakle, kao prvo, to je izniman e, napredak spram situacije koja je prethodila 2009 toj, to je ipak jako kompleksno još uvijek. Zatim, to je zadnja velika uredba zajedničke ribarstvene politike koja je usvojena prije e, prije e, pravila o suodlučivanju, dakle ne trebamo ništa više o tome reći. I treće, tu se radi o uredbi koja nije prilagođena reformi zajedničke ribarstvene politike. I to su dakle ta tri velika razloga na temelju kojih smo odlučili ovaj, e, ovu uredbu uh, podložiti, dakle napraviti jednu reviziju i prilagoditi refitu i su odlučivanju. No, mimo ovoga svega ima jedna stvar koja je jako važna, i koja će imati važan utjecaj na eventualnu izmjenu ove uredbe. Dakle, već smo napravili, obišli smo sve e, prijestolnice Europske unije i imali smo sastanke e, sa svim e, nadležnim tijelima država članica i ono što smo e, zaključili jeste da je ova uredba dala jako koristan doprinos. Treba još dati vremena kako bi se učinkovito provodila ova uredba, te stoga stav neću reći država članica, već nadležnih tijela o državama članicama i sljedeći. Bilo bi dobro vidjeti što se može pojednostaviti, poboljšati, isključiti u krajnjem slučaju, no nema tu nikakve revolucije bunta, ne treba samo razviti i evoluirati ovaj dokument, a ne u potpunosti ga promijeniti. Mislim da je to ključna poruka država članica. Hvala. Hvala i tebi Ernesto, hvala komisiji. Izabel, želiš nešto reći prije nego što zaključimo? Izvoli. Da, hvala predsjedniče. Biću kratka. Želim zahvaliti svim kolegama koji su ostali do samog kraja jer ovo je teško pitanje. Hvala im na izraženoj podršci. Da, morat ćemo precizno definirati i slažem se s vama dakle što je homogen, homogenost, e, pravednost, jednakost, to su stvari koje se mogu preklapati i moramo spostavljati da njihova definicija bude jasna. No, želim e, dodati još nešto. jasan je prioritet e, nadzora rizičnog e, ribarenja. Uslovni to nije još privedeno kraju, nismo ostvarili e, sve što treba u tom polju. Dakle, nismo pokrili sva rizična područja, no ne svodi se stvar samo na to. I zato je ovo izvješće i napravljeno, odnosno radi se na njemu, kako ne bi došlo do, da, kako nitko ne bi stekao dojam nepravde. Je, zašto? Jer nema ništa gore ako želimo provesti neke provesti neku pravdu ako osjećaj koji ljudi imaju od toga svega jest nepravda. Dakle, ne smije doći do osjećaja nepravde, nepravednosti i mislim da e, sa samim tim imamo ogroman posao pred sobom. I kolege su rekli da je pitanje jednakosti važno. Ovdje se ne radi, dakle kad se govori o sankcijama, tu se ne radi o rizičnom ribarenju, već se radi o tome kako će se preći s kontrole na sankcioniranje i izbjegavajući osjećaj nepravde. Dobro, neću duljiti, svakako bit ću presretna ako mognem eh, vidjeti studiju komisije prije nego što privedemo kraju ovo izvješće. Ne znam da li će to biti moguće, predsjedniče, ne znam da li bi nam eh, rokovi to mogu dopustiti, ali ja bih doista željela malo dublje zaći u ovu analizu i želim još reći zadnju stvar komisiji, prije što zamolim kolege za nešto. Dakle, e, uredba iz 2009. godine nije kompleksna, u pravu ste. Ona predstavlja veliki napredak. Mehanizam koji sam ja spomenula, Dakle, imamo s jedne strane NNN uredbu, e, uredbu o zajedničkoj ribarstvenoj politici, omnibus, uredbu o provedbi, da ne računamo tu na provedbu na nacionalnoj razini, dakle tu imamo 5-6 elemenata koje treba stalno križati. Dakle, to nije moguće, moramo naći neki drugi način ali imamo onda uredbu o kontroli koja povlači puno drugih stvari, a ona je prepuna stvari gdje se kaže države članice su ovlaštene da države članice imaju mogućnost da, znate, neću reći da to nije ozbiljan dokument, ali, kako reći, ne, ne, ne poziva na homogenizaciju, na jednakost, i na to da se oni naši sugrađani na koji se odnosi ovaj tekst da se osjećaju umirenima. No, neću nas samo želim reći kolegama da što se tiče dakle e, saslušanja, zahvaljujem svim klubovima za zastupnika koji su omogućili da e, e, za da radimo ovu kontrolu na svim ovim područjima, ali nedostaje nam crno, crnomorsko područje. Dakle, htjeli bih zamoliti kolege koji su iz područja koji su e, na obalama Crnog mora da e, se pomogne, dakle, i da nađemo jednog inspektora koji će pokriti crnomorsko područje. To bilo jako dobro. Hvala. Hvala, gospođo Toma. Imaćemo javno saslušanje 17. veljače. Predstavljanje vašeg izvješća 18. do 19. četvrtog 2016. Rokovi za amandmane su je e, do četvrtog. Na komisiji glasamo u srpnju 2016. a na plenarnoj u rujnu 2016. Toliko hvala. Iscrpili smo sve točke dnevnog reda. Sljedeći sastanak bit će održan u Briselu 14. siječnja u četvrtak od 9 do 12.30. Najviše hvala svim prevoditeljima. Evo, za razliku našeg običaja, završili smo na vrijeme, čak i prije. Svima želim e, dobre praznike, božićne, novogodišnje. Dobro se odmorite i vratite nam se čili.